Bon, chers amis. Dragi prijatelji, prije nego što započnem, želim eh, pozdraviti prisutnost gospodina Joanesa Debeca, koji je ministar za poljoprivredu i ribarstva za regiju eh, Zeland, nedaleko od nas u Nizozemskoj. Želim mu dobrodošlicu, on će prisustvovati našem radu e, danas. Počet ćemo sa 18. točkom dnevnog reda. Govorimo o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Mauritanije i u okviru ribolovnih mogućnosti financijskih e, doprinosa koji su predviđeni tim sporazumom za razdoblje od četiri godine. Gospodin e, Gabriel Mato je u okviru EPP-a nadležan za ovo izvješće, a sada ćemo imati razmojnu mišljenja sa komisijom. Dajem gospodinu Vipereu e, znači riječ e, u tom smislu. Ja želeo bih izraziti dobrodošlicu našim prijateljima iz Zelanda. new protocol uh, I iskoristiti priliku da izložimo ovaj novi protokol sporazum sa Mauritanijom. Kao što znate, pregovori su bili dugi, teški, na početku je sa strane Mauritanije dolazio cijeli niz nerealnih zahtjeva, ali na kraju smo uspjeli parafirati protokol na sa 10. na 11. E, srpanj ranim jutarnjim satima. Što je bilo tamo na vrijeme da ga se odobri za provizornu provedbu krajem 2015 tako da smo bili doista zadovoljni s tim rezultatom. Vjerujemo da smo dobili uravnotežen sporazum, poboljšanje prošlog protokola s obje strane i naglasit ću neke od osnovnih aspekata tog protokola. Prije svega, kao i prije, on je u potpunosti u skladu sa održivosti, temelji se najboljim dostupnim znanstvenim e, savjetima, zaštiti pomorskog okoliša i izbjegavanje negativne interakcije je sa lokalnim flotama. Znači, to je bilo važno da se naše flote e, ne upliču u rad lokalnih flota. Mogućnosti ribarstva su iste kategorije kao i prije, no ono što je novo je da smo ugradili jednu revizijsku klauzulu u slučajevima viškova ili primjerice porasta broja određenih kategorija bijele pridnene ribe, što bi moglo biti značajno za budućnost protokola. Novi protokol također potvrđuje načelo transparentnosti, preferencijalnog pristupa flota, nediskriminacije strane stranih flota, što u prethodnom protokolu nije uvijek bilo na odgovarajući način provođeno. Sad smo uveli i mogućnost e, ukidanja protokola u slučaju da dođe do smanjene mogućnosti eksploatacije, ali to trenutno se ne čini da je slučaj. E, Sljedeći protokol predstavlja bolju investiciju nego prošli. Podesili smo mogućnosti za riborske mogućnosti na stvarne razine korištenja i to unutar pojedinih segmenata flote, osobito za malu pridnenu, za malu plavu ribu i tu smo znatno podesili e, iznos na oko 50.000 tona Dakle, prešli smo sa 300 na 247 tisuća tona, za neke druge kategorije smo došli do malog povećanja mogućnosti. E, to se radi o onim područjima gdje smo imali dobru razinu korištenja, primjerice za tunu i u prethodnom protokolu pokazalo se da sad jedno može mnogo više tune loviti nego što je predviđeno. U skladu sa smanjenjem ribarskih mogućnosti smanjili smo i financijske naknade i to sa 67 milijuna godišnje za pristup do na 55 milijuna godišnje. Znatno smanjenje, s time smo zadovoljni. Treće, predvidjeli smo duže razdoblje primjene, umjesto dvije godine imamo četiri godine, što nam daje potpuno drugačiji vremenski okvir. Sjećate se da smo prema prethodnom protokolu vama raspravljali odobrenje protokola u trenutku kada smo već trebali početi pregovarati o novom, što je bio svojevrsni absurd. Sada imamo četverogodišnji protokol koji nudi drugačije vremenske e, mogućnosti kako za našu, tako i za mauritanijsku flotu. Što se praktične provedbe tiče, e, razjasnili smo neke tehničke, administrativne odredbe koje su stvarale poteškoću flotama tijekom prethodnog protokola primjerice potpisivanje izvješćivanje o radu maritanijskih e, ribara kao i ribolovne zone, licencije, kontrole i tako dalje. Predvidjeli smo također i detaljnije odredbe za uvođenje elektroničkog sustava izvješćivanja što bi e, donekle Mauritaniju što se tiče e, razine ulova. I na kraju, ne najmanje važno, unijeli smo i, odnosno izgradili taj partnerski aspekt sporazuma, povećavajući sektorsku podršku sa 3 milijuna na 4 cijelo 4 milijuna i 150 tisuća. Dakle, to smo stavili u bolje uvjete i na pristup koji se temelji na rezultatima i nadamo se da ćemo uz suradnju e, i suradnju Ministarstva ribarstva Mauritanije, e, gdje je jedna proizbena jedinica uspostavljena, da ćemo imati i bolje aktivnosti praćenja. Važno je spomenuti da kao i prije ova sektorska suradnja će početi funkcionirati tek kada budemo sigurni da e, su prethodne sektorske suradnje na odgovarajući način provedene. Dakle, to je jedno znatno područje u kojem surađujemo s Mauritanijom i blisko surađujemo s njima kako bi se to i ostvarilo. Vidjet ćemo kako će to napredovati dalje. Za kraj smatramo da je novi protokol u potpunosti dosljedan sa vanjskom dimenzijom djelovanja, kao što je to naznačeno u reformi ribarstvene politike, da predstavlja dobar, dobru vrijednost za naš novac, predvidljivost, bolje tehničke uvjete i bolji okvir za sektornsku podršku. Nadamo se dakle, da će provedba također biti glatka i da ćemo da će parlament dati svoj pristanak. Trenutno se čini da sve dobro teče, na samom početku ovog protokola, dakle privremena provedba dobro teče i nadamo se da će se tako i nastaviti činjenica da parlament može dati svoj pristanak na to, naravno dala bi dobar poticaj cijelom procesu. Hvala vam, otvoren sam za sva pitanja. Merci, monsieur de Je passe tout de suite la parole. Hvala, gospodine. dajem riječ izvjestitelju, gospodinu Matovu. Hvala vam, Stefane. Rekli ste da su odnosi s Mauritanijom e, teški. Da, to je istina i to posebice u e, zadnje vrijeme kada ima jako puno sukoba i jako se kritizira sektor koji je smatrao da e, posljednji protokol nije bio dovoljno dobar. Stoga, stopa iskorištenosti je e, dovođena u pitanje. Tu smo onda još mi dodali i gotovo stalnu potražnju koja će se tako i nastaviti. Recimo da se e, ribolov glavonožaca, to nismo imali mogućnosti izlova. O tome smo uvijek puno razgovarali i na kraju smo ipak došli do sporazuma. Ja moram reći da je bez sumnje ovaj sporazum bolji od onog prošlog i to u općenito je bolji i moramo čestitati komisiji na odrađenom poslu. Novaj protokol uključuje čitav niz novih odredbi koje idu dakle prema boljoj transparentnosti, prema e, većoj održivosti. Mi smo tražili za sve flote, ne samo za europske flote, dakle poštivanje e, okolišnih i socijalnih standarda, dakle ne samo za flotu Europske unije, već i za ostale flote. Osim toga, ovo je mnogo transparentniji sporazum i predviđa da privatni i javni e, dogovori Mauritanije sa ostalim zemljama, da e, sve to bude javno i da se da bude javno dostupno pristup europske flote e, višku je naravno, e, to je sprednost Europske unije kad je reč o višku, to je nešto što pozdravljamo. Jer kao što je Stefan rekao, ni, nema nikakvog smisla, a da, i e, dobro je da ugovor traje četiri godine, zato što nema smisla da stalno vodimo pregovore. Jer u proteklom e, slučaju smo dvije godine vodili e, pregovore da bismo sklopili e, sporazum koji je trajao dvije godine i tek što bismo potpisali sporazum trebali smo krenuti odmah s pregovorima za potpisivanje novoga. Tako da to je dobro. Zatim, zahtjev da se provode isti tehnički, iste tehničke odredbe kad je riječ o razvoju resursa, za sve flote jednako za sve flote koje e, love ribu u vodama Mauritanije. To je jako pozitivno i, i dobro. I ja bih se sad još e, osvrnuo na dvije e, točke koje su poprilično komplicirane. Imali smo veliku podršku kad govorimo o ultraperifernim regijama. i to je sve u skladu sa našom vanjskom dimenzijom. No, trebamo biti osobito pažljivi kad je riječ o najudaljenijim regijama. I u tom smislu ja zagovaram e, za nešto što nije još dogovoreno u ovom sporazumu, to je ostavljeno otvoreno, a to je da e, iskrcaj da se može obaviti i u e, lukama na Kanarskom otočju. Dok Mauritanija nema potrebnu infrastrukturu. Mislim da se to može mm, učiniti, baš kao i e, čitav niz drugih e, projekata. Trenutačno se provodi vrlo interesantan projekt između Kanarskog otočja i e, Mauritanije i mislim da ima mm, zeleno svjetlo i od Mauritanije i od Europske unije, kao što je rekao i sam povjerenik Vela. U tom smislu dobro je da odnosi Europske unije, dakle i njezinih najudaljenijih regija i Mauritanije da su sve bolji. Ja se nadam da na sljedećem eh, sastanku, zajedničkom sastanku eh, koji će se održati u Ožujku, za koji se i koji će se održati na Kanarskom otočju. Mislim da ćemo na tom sastanku dobiti kompletni pregled situacije. I ja se nadam da će se malo otvoriti vrata i da flotu za izlov glavonožaca dakle da se otvaraju vrata i za e, glavonožaca, makar e, samo eksperimentalno u ovoj fazi. Ovo je e, izvještaj koji u potpunosti podržava ovaj protokol. Moram reći da je to stvarno dobar, kada je nešto loše to kažem, ali kada je nešto dobro onda to pohvalim. Mislim da ovaj protokol mnogo bolji od onog prošlog i budući da svi zapravo uvijek želimo učiniti više, naravno uvijek ima prijedloga za stvari unaprijediti. Imat će ovaj protokol važan utjecaj na gospodarski, dakle gospodarski, a zatim dobit će se i financijska pomoć za održivi ribolov. To je e, primjer kojeg moramo slijediti u svim našim e, sporazumima. Stoga Stefan, kolege, dakle za tjedan dana ćemo dobiti službeni prijedlog ovog sporazuma. Ja sam mislio da bi bilo dobro predstaviti izvještaj nakon sastanka, zajedničkog sastanka, kako bismo mogli e, poslati, zapravo kako bismo dobili određene signale sa tog sastanka. Ali dobro, onda ćemo predstaviti izvještaj prije i na taj način poslati poruku um, uoči tog zajedničkog sastanka. No ja mislim da nećemo imati poteškoća i da će to na kraju biti dobar protokol. Hvala vam. Merci, Hvala gospodine Mato. Zahvaljujemo također komisiji na ovom predstavljanju. Znamo da su pregovori bili teški i dugi, no kao što je Gabriel rekao i vi gospodine Pipere, eh, mi uspjeli smo poboljšati znači ovaj sporazum, a neke ribolovne mogućnosti za četiri godine e, su bile smanjene, e, posebno što se tiče e, poboljšanja uvjeta malih pelagičkih vrsta i ribolova vezano uz to. Financijski doprinos je u tom smislu isto tako bio smanjen. Imamo e, konvenciju Ujedinjenih naroda vezano u pra, za pravo mora i ona je jasna u tome da se mogu e, e, da vanjske države moraju mogu znači samo viškove loviti i to je nešto što u svakom slučaju je globalno pravilo. Kad je odbor za ribarstvo išao u Marin, Mauritaniji tijekom prethodnog e, mandata parlamenta vidio sam da smo imali znači prisutnost e, brodova sa kineskom zastavom, zapravo kineske brodove E, brodovlasnici su bili e, kinezi i mm, isto tako e, sami mornari su bili kinezi, no pod mauritanijskom zastavom. Možemo reći da što se tiče vanjskih flota, domaćih flota i onih koji plove pod E, mauritanijskom za, zastavom. Znači regulacija svega toga je u svakom slučaju dobra i to će omogućiti e, obnavljanju stokova određenih vrsta. Želimo također da parlament u tom smislu bude informiran. Kad govorimo znači o pitanjima znači e, samih ribara na mauritanijskim brodovima te isto tako kad govorimo o kršenjima e, e, obveza Europske unije, u tom smislu e, je ta odredba dodana. Da li komisija nam može reći koliki postotak znači brodova koji imaju mauritanijsku zastavu zapravo rade za neke vanjske interese? Da li nam to možete reći? Odmah dajem riječ e, Ulrike Rodust. Hvala. Ja bih željela zahvaliti komisiji. Znam koliko je ovaj sporazum bilo teško postići, ne samo za komisiju, već i za odbor i raspravljali smo o tome vrlo često. Biću kratka, imam pet pitanja na koje bih željela čuti odgovore. Iako su oni zadovoljavajući, mislim da možemo zauzeti pozitivan stav prema sporazumu. Prije svega, klauzula izvanredna klauzula u zajedničkoj ribarstvenoj politici kako se to može uskladiti sa trenutnim radom u ovom području. U prošlosti se događalo da prava e, na ulove europske flote nisu uvijek bila iskorištena i rezultat toga je da isplate Europske unije partnerskim zemljama nisu bile u skladu sa konačnim e, korištenjem. Dakle, vidim da ovdje postoji gornja granica u protokolu, pa me zanima koliko bi se dodatno teoretski moglo platiti da se iskoristi više prava na ulov. Dakle, kako možemo izbjeći plaćanja koja bi bila previsoka. Sljedeće, spominje se prilagodba plaćanja vremenskom okviru, vremenska prilagodba plaćanja, što to znači? Četvrte, neiskorištene kvote to je također spomenuto kao jedan od razloga za ukidanje sporazuma. Da li odbor ima mogućnost unošenja nekakvih izmjena toga? I konačno, protokol ima jasna pravila za sektorsku podršku. Jedan od glavnih zahtjeva, mislim da znate odakle ovo pitanje dolazi iz izvješća revizorskog suda, jedan od ključnih zahtjeva tog izvješća bio je da bi trebalo biti moguće E, da dođe do određenih rezova u sektorskoj podršci. U desetom članku spominje se prilagodba, no to stvara pitanje da li bi se podrška obustavila, usporila ili u potpunosti prekinula. Ako biste nam mogli na to odgovoriti i mi i revizorski sud bi bili vrlo sretni. Hvala vam. Neću se ponavljati zato što mislim da je gospodin Mato vrlo dobro izložio e, protokol s Mauritanijom te e, razlike u odnosu na prethodni sporazum. Mislim da moramo nastaviti e, napredovati u tom smislu i u poboljšavanju sadržaja tog sporazuma. Ja ću se koncentrirati na dvije stvari koje su spomenute, dakle e, kad je reč o najudaljenijim regijama, vlada Kanarskog otočja je kroz, svoj, e, kroz svoje vijeće za poljoprivredu i ribarstvo e, poslalo zahtjev ili molbu da se iskrcaj mogu obavljati i na Kanarskom otočju. Tako da voljela bih čuti odgovor na to pitanje. Što se tiče glavonožaca, e, u proteklom sazivu e, tu smo vodili velike bitke, imali smo proturječne informacije, izvještaje u kojima su se analizirali tadašnji e, sustavi a bila je izrečena i sumnja i Mauritanija je imala argument da su im glavonošci potrebni za njihov obrtnički ili e, lokalni sektor. Sad me zanima zapravo imamo li podatke o, o tome kako se koriste ti glavonošci u, e, u Mauritaniji, to je o stopi iskorištenosti. I imali e, dogovora sa drugim zemljama o, e, o tim glavonošcima? Osim toga, naravno, uvijek sam za to da e, napredujemo u našim sporazumima i drago mi je da kako ti e, sporazumi napreduju, da i mi unapređujemo provedbu naših kriterija u svim tim sporazumima. Hvala, sada Pako Milan. Hvala vam. E, samo je tri zastupnika govorilo, ali u principu rekli su sve. Moram reći da je, jedan, da je ovo jedan od najvažnijih sporazuma koje je potpisala Evropska unija i kao što je rekao moj koordinator gospodin Mato, ovaj sporazum je mnogo bolji od onog prethodnog. Samo trajanje od četiri godine daje određenu mm, stabilnost, bar vremensku, E, do sada smo imali stvarno smješan, e, smješno trajanje sporazum od dvije godine. Kad je reč o ribolovnim mogućnostima, sporazum je mnogo obsežniji e, mislim da je jeftiniji, ali moram izraziti i nešto negativno, a i to je rekao gospodin Mato i gospođa Bilbao, a to je dakle da flota za izlov glavonožica nema pristupa Mauritaniji. To je tema vrlo osjetljiva. U Galiciji e, flota za izlov e, glavonožaca bi je bila isključena iz sporazuma sa Marokom i Saharom. Tako da sada, budući se to ponavlja e, sa Mauritanijom, to nam je vrlo bolno. I još jedna novost. Ja bih volio da na sljedećem sastanku, zajedničkom sastanku, analiziramo mogućnost za koče sa hladnjačama za oslić i ostale demerzalne vrste. To je jedna od mogućnosti koju sporazum spominje, no to traži prethodnu analizu komisije i prije svega toga znanstveni odbor se mora izjasniti o ribljem fondu tih vrsta. No mene zanima je li moguće na sljedećem zajedničkom sastanku razgovarati o tome i donijeti odluku. Jučer kad smo razgovarali o drugim sporazumima, moram još jednom čestitati komisiji zato što su, dakle ovo je još samo jedan u nizu dobrih sporazuma sa trećim zemljama. Hvala vam. Obrigado eh, Hvala. Ja bih se zahvalio predstavniku komisije na ovom izlaganju isto tako i gospodinu Matu. Nadam se da ćemo dobiti odgovor na ova pitanja, na pitanja, jer su vrlo zanimljiva. Sporazum je rezultat intenzivnih, dugotrajnih pregovora, osobito imajući u vidu situaciju u prošlosti, a što se tiče valjanosti i vremenskog okvira, to je također nešto što je zanimljivo. Što je sa različitim vrstama u ovoj regiji? Znamo da postoji vanjska dimenzija ribarstva, što pak znači da nam je potreban jedan pozitivan učinak s druge strane. Primjerice kada govorimo o pelagijskim vrstama malim, kada govorimo o tuni, to su sve vrste koje su vrlo važne za gospodarstvo. Dakle, radi se o jednom međusobnom pristupu gdje imamo veće vrste, a isto tako imamo i znatne industrijske sektore na koje ove aktivnosti utječu. Mauritanija se nalazi u istom položaju kao i Kapo Verde, Azori i drugi periferni otoci to je jedan od razloga iz kojeg uigraju upravo ovako važnu ulogu. Tako da mislim da ovdje želimo imati pozitivnu diskriminaciju ribarenja u tom području. E, ribarski sektor na Azorima primjerice igra iznimno važnu ulogu. Vrste koje imamo na Azorskom otočju također se nalazi u Mauritaniji i drugim regijama koje sam spomenuo. Dakle, na neki način se nalaze u istom geografskom području i imaju slične osobine. Gospodin Mato također je spomenuo činjenicu da eh, i esta eh, aqui é uma parte da oportunidade porque de facto nós pertencemos da se tuna i određene vrste kupuju iz drugih područja, primjerice to slučaj na Azorima. I to je nešto što je zapravo zanimljivo. No, mislim da ću ostaviti na tome, rado ću čuti odgovore. Je repasse la parole à monsieur De Piperet. Hvala Ricardo. Dajem riječ gospodinu Pipereu. Komisija, ima li kakvih odgovora na ovo? Hvala vam lijepo. Spomenuli ste cijeli niz pitanja. Imam neke odgovore. Dok će druga možda ostati otvorena. No krenimo redom. Prva stvar koju je gospodin Mato postavio kao pitanje proći ću pitanja eh, redom kojim su postavljanja. Dakle, ultraperiferne regije, Spalmas, to je bilo nešto o čemu smo dosta raspravljali sa Mauritancima. Oni su cijeli niz teza postavili o tome zbog čega žele da se ondje provode pretovari. Prvi je bio kako bi oni u Mauritaniji imali bolju kontrolu nad ulovom s obzirom da mi ovdje plaćamo na temelju stvarnog ulova, to je jedan argument koji je bio razuman i to je jedan od razloga iz kojih smo ih pokušali uvjeriti da sa ERS sistemom da bi zapravo imali bolji pregled toga koliko ulova zapravo ovdje ima i da bi mogli bolje, bolje procijeniti financijski povrat. Dakle, ponudili smo im različite mogućnosti ili primjerice promatrače tijekom pretovara u Las Palmasu ili kombinacija RS sustava sa promatračima i tako dalje. Mislim da zapravo nismo još čuli sve o tome da još nije gotova tema. Druga teza je da te pretovare, ti pretovari e, dovode gospodarske aktivnosti u Madibu što je također nešto što stoji, ali tu smo im ukazali na mogućnosti koje proizlaze iz projekta koje je gospodin Mato spomenuo projekta Makapel. Dakle, spomenuli smo mogućnost da se razina aktivnosti i vještine u bavljenju i stavljanju ribe na tržištu, da se doista ondje iskoriste, da dođe do transfera znanja i da se bolje usmjeri lov, ulov na tržište. To je još nešto što bi bilo zanimljivo. Dakle, tu smo predvidjeli unutar protokola da bi se također moglo nastaviti raditi na tom pitanju i bili smo ugodno iznenađeni. Mauritanci nisu odmah rekli ne, što je prije bio slučaj, tako da je ovo ostalo jedno otvoreno pitanje i nadamo se da ćemo na sljedećem zajedničkom odboru da će doći do određenog e, napretka trenutno se upravo na tome radi, ali nemojmo očekivati da će se to riješiti u par tjedana. Dakle, pozitivno se razvijaju stvari, ali još moramo vidjeti kakav će biti konkretan rezultat. I to je još dakle otvoreno. Što se glavonožaca tiče, e, raspravljali smo o tome vrlo često E, znamo da maritanci smatraju da je lovljenje glavonožaca nešto jednostavno i da je to lako za savladati te da se može mnogo malih zanatskih tradicionalnih ribara u to uključiti. Dakle, istina je da u tom sektoru postoji mogućnost za zaposliti tisuće e, lokalnih mještana i oni tvrde da oni mogu cijeli raspoloživi višak loviti. Prema postojećem međunarodnom zakonodavstvu mislim da moramo prihvatiti da trenutno nema viškova. Vrlo je zanimljivo pitanje, gospodine predsjedniče, o plovilima iz Kine ili Mauritanije, ne znamo točno, koja također djelomično e, love glavonošce. To je još nešto čemu raspravljamo s Mauritanijom već dugo vremena. E, najprije su oni tvrdili, dakle to su zakonski govoreći mauritanijska plovila, ona imaju zastavu Mauritanije, no sve jedno tu postoje i neki ugovori koji čak i prema Mauritancima nisu predviđali lov glavonožaca. Oni smatraju da je to nešto što se oduzima njihovoj floti. Pokušali smo dobiti potvrdu tih tvrdnji, I to je još nešto što neprestano spominjemo tijekom bilateralnih rasprava. Prava na ulov koja se ne koriste pretjerane isplate za ta prava, to je nešto što smo zapravo pokušali ispraviti. Istina je da tijekom prethodnog protokola postala jedna kombinacija čimbenika koja je dovela do slabog iskorištavanja mogućnosti ulova, osobito za male pelagijske vrste. E, imali smo kratko razdoblje za sami početak i nije bilo jasno kada točno ljudi mogu početi loviti Nadali smo se da ćemo moći još promijeniti određene ribarske zone, pokušali smo izvršiti pritisak na Mauritaniju da se tako nešto dogovori i sve u svemu početak je bio prilično loš. Nakon toga su se stvari poboljšale znatno, ulov ukupni se također poboljšao, na kraju smo imali relativno zadovoljavajuće e, stope ulova, ali istina je da na temelju toga smo mogli smanjiti e, iznose i ugradili smo određene mehanizme koji potiču flotu da iskorištavaju mogućnosti. Dakle, ukoliko postoje određeni segmenti flote koji ne mogu iskoristiti te mogućnosti da se to privremeno prebaci na one druge koji to mogu iskoristiti. Tako da mislim da bi to trebalo e, funkcionirati. Nešto još što smo uveli ovdje kao mogućnost je da ako vidimo da dođe do ozbiljnih razina neiskorištavanja mogućnosti da se e, prekine ugovor, no ne očekujemo da će se to i dogoditi u praksi. I potpuno ste u pravu da sektorska suradnja je nešto što je veliki izazov prethodnom protokolu već smo uveli klauzulu koja govori da nova sredstva za sektorsku suradnju mogu biti stavljena na raspolaganje tek kada bude potpuno jasna iskorištenost proteklo, prošlog protokola. Sada kad smo jedan protokol već dalje, moramo pričekati e, to izvješćivanje o prethodna dva protokola. Naša delegacija dakle radi na tome sa Mauritanijom i došlo je do poboljšanja, no to je i dalje e, nešto o čemu se raspravlja. Dakle, ta sposobnost apsorpcije, spremnost da postoji određena uvjetovanost u toj sektorskoj podršci je doista nešto e, što je prijeporno pitanje. Mislim da postoji spremnost Ministarstva ribarstva da se napreduje po tom pitanju, ali ne možemo sigurno reći koliko ćemo uspjeti napredovati. Najudaljenije regije i pretovar, gospođa Bilbao, to je predviđeno kao mogućnost. Tu ćemo promijeniti pravila i tome se trenutno pregovara glavonošce ste također spomenuli. A gospodin Milan je spomenuo da je za galitijsku flotu pitanje glavonožaca bilo zapravo periodično težak pogodak. Nažalost, to je jedan element koji je uključen u pregovarački proces razmjerno kasno, ali uključena je mogućnost nove kategorije e, demersalnih vrsta. Uključili smo i znanstvene rezultate koje smo dobili sa svoje strane u razgovore s mauritancima. Predli smo im ta izvješća i oni su to razmotrili i vidjet će da li prema njihovim znanstvenim istraživanjima može doći do višaka. Ukoliko dođe do višaka morat ćemo razraditi uvjete e, za taj novi segment ukoliko, ukoliko se prihvati da on bude uključen u sporazum i ukoliko uspijemo utvrditi uvjete za to. Dakle, primili smo na znanje sve komentare, vidimo podosta pozitivnog napretka i morat ćemo e, jednostavno pričekati na dolazeće pregovore da vidimo kako ćemo sve staviti u praksu. Hvala. Stefan. E, Gabriel? Hvala Stefan. Možeš reći Gabriel nešto kao zaključak? Evo vrlo kratko. Još jednom želim zahvaliti komisiji i Stefanu. Cijenim doista sve što je komisija učinila od prvog trenutka kako bi nastojila uključiti mogućnost da se ulovi iskrcava na Kanarskom otočju i to na tome vam zahvaljujem i znam da ćete e, se i dalje truditi kako bi e, do toga doista i došlo na sljedećem zajedničkom sastanku. To je dobro za Europsku uniju, za Kanarsko otočje naravno, ali i za Mauritaniju na koncu konca. Istina je ono što kaže, što se tiče glavonožaca, do sada nije bilo presedana i dakle sve se to izlavljava i kineska plovila, ne kineska, teško je tu pregovarati o, e, i s obzirom na tehničke izvještaje. E, to je vrlo teška borba, ali onaj tko se ne bori neće ni dobiti, tako da moramo nastaviti. Mislim da je e, pravedno reći da je komisija naporno radila na ovome i da im moramo na tome zahvaliti. I neka znaju da u potpunosti računaju na moju podršku, mene kao izvjestitelja za ovaj izvještaj, ali i na potporu cijelog parlamenta. Hvala vam. Hvala Gabriel. Prelazimo sada na 19. točku dnevnog reda. Radi se o prezentaciji sektor resornog odjela o situaciji e, u sektoru izlova kućica u e, Europskoj uniji. Naš odbor je zatražio od resornog odjela studiju o toj temi. Ta studija koja se bavila prije svega Jadranskim morem je bila realizirana od strane gospođe Alicije Moesteiro koja je vanjski konzultant za FAO, isto tako gospodin e, Giuseppe Scarcella koji je znanstvenik Instituta za pomorske znanosti ISMAR u Anconi. Studija analizira bio biološke i ekološke uzroke pada populacije kućica i procjenjuje socioekonomske utjecaje pada proizvodnje. E-mailom ste dobili ovu studiju, a imate također i papirnatu verziju e, ove studije. Želim dobrodošlicu gospođi Alici Mosteiro, kojoj dajemo 15 minuta kako bi nam predstavila svoju studiju, a nakon toga ćemo imati razmjenu mišljenja. Good morning everyone. Eh, Mr. Eh, dobro jutro, gospodin Skarčela. Ja izlazit ćemo ovu reviziju studije o sektoru eh, kućica, izlova kućica u EU, uniji, usredotočujući se osobito na Jadran. Na početku istaknuli bismo neka glavna pitanja, probleme koji okružuju ovaj sektor ovo je sažetak, ali načelno glavna stvar je opadanje populacije što ima veze sa pritiskom ribarenja i masivnog mortaliteta. Jedna tehničkih e, mjera je minimalna referentna veličina za očuvanje ili MCRS je nešto čime se svi bave zbog toga što se razmatraju da li kriterij od 25 mm još uvijek danas vrijedi, jer određene studije pokazuju da bi spolna zrelost trebala biti postignuta već između 13 i 18 mm, što je poprilično manje od 25. Dakle, postoji mogućnost smanjenja ove e, konzervacijske referentne veličine ili veličine za istovar na 22 mm. A također postavlja se pitanje kolika bi tolerancija bila za to dakle 10%, 5% ili uopće koja je tu situacija. Ovaj sektor čini se da je suočen sa problemom snažne tržišne konkurencije, pretežno od turskih kućica gdje je zakonita veličina 17 mm i druge su tu školjke, a isto tako pitanje je koji je socioekonomski utjecaj toga. I konačno pitanje je utjecaja na okoliš zbog ribolovnog alata. Mi smo e, studiju strukturirali nekoliko poglavlja, ćemo malo nešto o kontekstu e, sektora kućica u Europskoj uniji i zatim ćemo prijeći na opis glavnih sektora u Jadranu sa biologijom kako bismo razumjeli neka pitanja, iskorištavanjem, ekonomskim učinkom i konačno rezultate i prijedloge kako bismo razumjeli e, prijedlog za MCRS veličinu. Kratki prijedlog, dakle, nekoliko brojaka prije nego što počnemo. Studija se sredotočuje na kameleo galinu, kućicu koju se lovi u Jadranu jer je to najsnažnije proizvodno područje koristeći hidrauličke dređe alatom koji je najučestaliji. Proizvodnja je pala dramatično sa 100.000 tona početkom 80-ih na oko 14.000 tona, svakako ispod 20.000 u proteklih 15 godina. Taljanska e, Talijanska uprava za ribarstvo e, prati znanstveni savjet o biomasi, ali usprko svim mjerama. Opadanje je snažno i uzroci su proučavani u nekoliko studija, a rezultati da se vjerojatno radi o visokoj stopi eksploatacije i nekim okolišnim faktorima, primjerice fitoplankton koji utječe na larve jajašca, zatim smanjenje fosfora i tako dalje i tako dalje. To je nešto što ne možemo, na što ne možemo utjecati, ali možemo utjecati na iskorištavanje i kombinacija ovih faktora došla do situacije gdje također moramo imati na umu da postoji i godišnja fluktuacija ovog fonda koja je prirodna, tako da su mortalitet i e, mogućnost izlova nešto što zapravo se mijenja i teško je upravljati ovim ovdje sektorom zapravo zbog tih elemenata. Nadalje, hidroličke dreže imaju snažan utjecaj na morsko dno, smanjujući biološku raznolikost, to je još nešto što nas brine, ali pozitivna stvar je da postoje određene studije koje pokazuju da postoji razmjerno brz, brza mogućnost oporavka zajednica na pješčanom dnu. Tako da je cilj ove studije trojaki, prije svega usredotočavanje na visok pritisak ribarstva, te utjecaj na socioekonomski sektor i utjecaj na okoliš. Zamislite je da ukoliko želimo slijediti načelo zajedničke ribarske politike, mjere predostrožnosti koje govore da ne bismo trebali približavati se biološkim granicama jer to je jedno riskantno područje i koji govori da održivo upravljanje resursima mora uzeti u obzir i pitanje okoliša i socioekonomske učinke, tako da zaključujemo da jedno od mogućih rješenja smanjenje cjelokupnog e, pritiska ribarstva, jer je to on dio koji možemo kontrolirati, a rezultat bi bilo očuvanje biološkog, biološke ravnoteže u oceanima. Što se konteksta tiše, potrebno je razumjeti važnost sektora kućica u Europskoj uniji. Radi se o visokovrijednom proizvodu. Kućice se konzumira u zemljama poput Portugala, Španjolske, Francuske, Italije, Nizozemske i drugima, ali ovo su nekako glavne zemlje i Europska unija ima razmjerno slabu proizvodnju kućica, manje od 400 tisuća tona tako da smo postali neto uvoznik kućica kako bismo zadovoljili sva tržišta. Italija je glavni proizvođač osobito e, kućica iz Jadrana i zbog toga se mi usredotočujemo na Jadran. A Španjolska je glavni uvoznik e, iz susjednih zemalja, e, kupuje mnogo proizvoda, ali isto iz trećih zemalja, Kine, SAD-a, Japana i tako dalje, uključujući Tursku vrste kućica koje postoje u Atlantiku najvažnija je europska kućica, palurda, to su endemske vrste u Europi i u Mediteranu, a isto tako imamo i japansku manila kućicu koja je jedna uvezena vrsta uzgaja se u akvakulturi, ali isto tako opstoji i u divljinim što se sredozemlju tiče, kameleja galina je glavna vrsta, u nekoliko područja se proizvodi, ali najvažniji je Jadran. Dakle, tih nekoliko vrsta e, njima upravlja Europska unija države članice kroz nekolicinu uredbi koje se sredotočuju na atlantsku stranu sa minimalnim veličinama istovara od 38 do 40 mm ovisno o vrsti, a u sredozemlju uredba 1967 iz 2006 koja naznačuje minimalnu veličinu istovara od 25 mm za kameleu, galinu i druge. Tu postoji pitanje unošenja, uvođenja turskih kućica na tržište sa nezakonitom veličinom od 17 mm. Za početak to smo smatrali nezakonitom trgovinom jer uredba 1967 izrečito zabranjuje ubiranje, transport, obradu i tako dalje bilo kakvih vrsta odnosno primjeraka koji su manji od 25 mm. Kratak opis ribarstva u Jadranu. Dakle, ovo ovdje se najviše tiče Italije i Hrvatske, jer vrsta kamelija galina uglavnom se nalazi u sjevernom i središnjem Jadranu, no hrvatsko ribarstvo tu nije toliko relevantno, vrlo je malo, pa ćemo se sredotočiti na talijansku stranu Jadrana. je razvoj u povijesti radilo sa malim brodčamcima sa jednim do dva ribara. Prešlo se sa ručnog ulova na eh, hidrauličke dređe, svojvrstni e, eh, vakum koji usisava i vodu i pjesak i sve druge vrste sa dna koje prolaze kroz jedno mm, metalno Sito koje odvaja vrste koje su od interesa. E, ubrzo je došlo do velikog broja e, brodica koje su lovile u 90-ima, e, nakon toga su slijedile mjere za smanjenje flote, a još uvijek postoji vrlo visoka razina, velik broj plovila koje su uključene u aktivnosti izlova. A isto tako i područje e, je izlova proširena na sva područja gdje postoji, postoje kućice. Dakle, došlo je naravno do veće gospodarske dobiti, ali ubrzo to je postao problem, ta visoka eksploatacija koja je počela rezultirati nižim razinama proizvodnje. Talijanska vlada je tijekom proteklih deset godina niz mjera e, uspostavila primjerice ograničavanje ribarskih povlastica, ograničenje i kvote prema sezoni, prema području, selektivnost alata ribolovnih, e, lovostaji i tako dalje, uključujući i toleranciju 10% što je uvedeno talijanskim predsjedničkom uredbom. Usprko svih tih e, mjera očiti je problem kontrola potreba za kontrolom jer primjena tih mjera je neučinkovita. Što se tiče biologije kućica, kućice žive u čistim, plitkim, pjeskovitim područjima. Sjeverni Jadran je za to savršen, zbog toga je onda i najrazvijeniji ovaj sektor. Reproduktivan ciklus ide od travnja do lipnja srpnja kada je najveći postotak potpuno zrelih e, pojedinaca, znači to je doba mriještenja i ove vrste najčešće se e, razmnožavaju kroz više struko ispuštanje jajašaca, što, vrš, što rade tijekom, nekoliko navrata tijekom sezone mriještenja. Zbog toga je važno te primjerke hvatati što je e, kasnije moguće kako bi im se omogućilo veća reproduktivnost. Polnu zrelost uključuju okolišni faktori poput temperature, što utječe na proizvodnju, na rast i naravno na dob i veličinu prizrelosti. Zbog toga nekoliko studija pokazuje da sve jedinke su zrevi tijekom druge godine sa veličinom od 20-25 mm, što je mnogo više od 13 do 15 mm prema nekim studijama, ali sve populacije imaju određenu variabilnost što se tiče veličine i reproduktivnog ciklusa populacije. Neki također postaju spolno zreli tijekom manjih veličina, mlađih dobi, ali važno je da budu veći od 20 mm. Dva faktora su ovdje fekunditet, broj jaja, odnosno kvaliteta i kvantiteta jajašaca i to zapravo pokazuje stopu uspješnosti da od tih jajašaca e, sazriju zrele jedinke. E, samo kao jednu zanimljivost, rekla bih da kućice od 30 mm e, daju 4,5 puta više jajašaca od onih veličine 20 mm. Što se tiče rasta, kao što smo rekli, potrebno je barem dvije godine da se dođe do te zakonite veličine E, maksimalna veličina je 50 mm, oko 6 godina, a e, rast ovisi naravno o uvjetima okoliša. Temperature, e, tropički uvjeti, raspoloživost hrane, E, sediment i stanje sedimenta u okolišu, a još jedna stvar je važna da vise i o gustoći populacije. Viša gustoća znači da će rast biti slabiji jer jedinke će se natjecati za prehrambenim resursima. Dakle, to je još nešto zanimljivo jer to pokazuje da je bilo moguće eh, određene mlađe vrste preseliti druga područja kako bi se povećala proizvodnja. Dakle, postoji mogućnost da se vratimo proizvodnim razinama iz prošlosti. Neke studije pokazuju da ovaj visoki ribolovni pritisak kroz korištenje dređa znači manju stopu gdje eh, zapravo genski eh, pul se smanjuje jer se najuspješnije jedinke prve eliminira. Još jedna stvar je vrste koje love ovu. Ne radi se samo o ljudima, tu imamo zvijezdeće i neke druge vrste, e, čak i gastropoze. a postoji i problem od e, fitoplanktonskog cvjetanja što stvara e, uvjete koji mogu prijetiti ovim vrstama. Eksploatacija kamele galine, kao što sam spomenula, u 80-ima je iznosila oko 100.000 tona, brojka koja je 10 puta viša od brojke u 50-ima i 40-ima, a 6 puta veća od brojke u proteklim godinama. 95% vrste dolazi iz središnjeg i sjevernog Jadrana, dakle talijanskog ribolovne zone, a srednja prosječna individualna težina se smanjila za 20 do 40%. Dakle, hidrauličke dređe nisu baš selektivan alat i od 70-ih pratimo uh, ovu situaciju. Načelno govoreći možemo imati na umu da su istovari se smanjili, se smanjuju 3,5 tisuće tona godišnje Kapacitet e, hidroličkih dređa, dakle kapacitet je broj plovila puta snaga motora puta skladišni kapacitet koji se udvostručio od 90-ih, ali još uvijek je poprilično velik. Zbog toga je e, i cjelokupni izlov e, veći, ali u prosjeku trenutno dolazi do padanja zbog toga što naravno i resursa ima sve manje i manje. Ovdje možemo vidjeti e, graf koliko je zapravo to opadanje intenzivno. Malo ću se požuriti jer vrijeme nam istječe. Područje, e, cijelo područje gdje su kućice prisutne se iskorištava i populacija e, također pati zbog velikih varijacija u vezano uz mjere upravljanja koje koristimo. Sad ćemo još malo ubrzati. Dakle, ovdje vidimo područje gdje ih se lovi utjecaj na okoliš. Neke studije pokazuju da bez kralješnjaci školjke e, da, lad koji se za njih koristi je vrlo neselektivan što nanosi štetu i postoje bolje tehnike za tako nešto. Gospodarski rezultati sektora proizvodnja ovih vrsta najviša je u Turskoj, nakon toga Italija pa Španjolska. Najniže razine odgovaraju i naravno s visokim cijenama u pojedinim godinama, tako da je cijena da fluktuira obrnuto proporcionalno proizvodnji. Vidimo da je talijanska proizvodnja polako u opadanju, a turska raste. E, najveći pad bio je 2005. a najviše proizvodnja 2012. Talijansko tržište pati naravno zbog gubitka tržišnog udjela, zbog nekoliko e, razloga, dakle školjka kućica iz Kadiza, e, japanske školjke Manila, turskih kućica, a europska tržišta, Italija i Španjolska su glavna, ali i druga tržišta koriste taj proizvod. Važno je reći da da su naše preporuke sljedeće. Zaključak, jedan od zaključaka studije je da je smanjenje nešto što ne preporučamo, a preporuke se temelje na četiri stupa. Jedan je da su potrebne daljne studije, dakle dugoročno praćenje bioloških parametara i tako dalje. Zatim moramo snažiti kontrole i provedbu. Dakle, važno je ne samo uspostaviti pravila, već i provoditi ta pravila, a ljudi bi trebali poštivati pravila kako bi cijela priča bila održiva. Rotacija i druge mjere su se pokazale uspješnima i trebalo bi ih e, dalje istražiti kao i korištenje potencijalnih novih vrsta. Hvala. Ah, Hvala gospođo Mosteiro. Teško je sintetizirati sve to, no zahvaljujem vam u svakom slučaju za vaš, na vašoj prezentaciji. E, sada želim dati riječ kolegama. Marko Afronte, želio si uzeti riječ? Hvala našim istraživačima na ovom izlaganju. Ja sam ovu studiju zatražio još prije nekoliko mjeseci i dobro iz za razloga studija stigla tek sada. Kao i što sami naši istraživači znaju, ova se studija objavila u manje više istom trenutku, u trenutku kada je talijansko ministarstvo objavilo svoju studiju o e, Bongoli, o kućici i e, zaključci su se razlikuju. Tako da imam nekoliko pitanja za autore ove studije. Zaključci su različiti. U talijanskoj studiji stoji da se može smanjiti dimenzija na 22 mm, a u ovoj studiji vi to ne preporučate, a zatim, a pritom postoji e, sporazum o tome da treba postati tolerancnost od 5%. Osim dva zaključka koje na različit način gledaju na sociogospodarske učinke, nisam baš još pročitao cijelu studiju, tek zaključke sam pročitao. Čini mi se da postoji razlika i kad je, kad, kad je riječ o biologiji. Kad govorimo o zrelosti za reprodukciju, vi govorite o 20 do 25 mm, a ministarstvo eh, daje niže vrijednosti. Tako da sad pitam se, dakle, biološki gledano kako je uopće moguća ta razlika. Drugo pitanje. E, studija talijanskog ministarstva je priložena jednom e, planu koji se odnosi na obveze iskrcaja i čini mi se članku 15 zajedničke ribarstvene politike i prema ocjeni Europske komisije i Stefa ako bude usvojen dobit ćemo iznimku o e, minimalnoj e, dimenziji za razdoblje od tri godine. Zanima me e, da li sa znanstvenog ili biološkog gledišta mm, to razdoblje od tri godine za izlov na 22 mm, je li to dobro e, za analizu kako e, ove školjke, kako će populacija školjaka reagirati na takav izlov? I zadnje pitanje. Ne znam jeste li o tome ne znam jeste li o tome govorili u studiji, ali jedan od problema zbog kojih se počelo razgovarati o kućicama u Jadranskom moru je da te školjke vrlo često ne mogu uopće doći do veličine od 25 mm. Govori se o smrtnosti bongola koje dosegnu 20 do 22 mm, a nikad ni ne dosegnu veličinu od 25 mm. Kad ste prikupljali znanstveni materijal za ovu studiju, jeste li e, pronašli nekakve reference e, na taj problem? Jeste li čuli za to, znate li za to? I još jedno, vrlo brzo, kratko pitanje. postoje li e, e, imate li podatke o tome koliko se brzo morsko dno oporavi nakon što prođe hidroulična dređa? Hvala, sada gospodin Kaputo. Hvala vam. Hvala i autorima ove studije. Kolega Afronte je već e, iznio zapravo sva pitanja koja sam i ja imao. To su problemi e, s kojima se trenutačno suočava e, ribarstvo u Italiji. Nema smisla isticati koliko je bitno e, povećati prag tolerantnosti, jer u Jadranskom moru se ni ne može proizvoditi drugačija vrsta kućica. Ja bih eh, zamolio komisiju da provjeri i ovu talijansku studiju i da se shvati zašto eh, ne možete doći do istog rješenja. Činjenica je da postoji problem u Italiji i na Mediteranu postoje ovi veliki problemi i mislim da na temelju znanstvenih podataka koje ste vi prikazali, ovaj parlament i komisija moraju odmah nešto poduzeti i pronaći e, rješenje. Hvala vam. Merci, Hvala. Gospodine Caputo, gospodin Hvala vam predsjedavajući, hvala i našim e, autorima ove studije. Kao što je rekao, kao što su rekli kolege, e, kolega fronta je zapravo istaknuo razlike između vaše studije i studije talijanskog ministarstva. ali osim što se slažem s onima što su rekli Marko i kolega Kaputo, ja bih se osvrnuo na još jednu temu, a to je tema Tursku. To nisu Filipini za Mediteran ili za Jadransko more. Zašto postoji ta ogromna razlika? Dakle, to se smatra nezakonitim, znamo za mehanizme i znamo za mogućnosti kontrole. Očito je da se to događa u određenim razdobljima i to strašno šteti e, sustavu. E, mislim da je ta Italija pogrešno pristupila rješavanju ovog problema, pogotovo kad je reč o ovoj toleranciji i o mehaničkom dijelu. E, kazne, mislim da napokon se sada naša zemlja počela i time baviti. Što se tiče uvjeta u Jadranskom moru, dubine, to jest savršene dubine i općenito savršenih uvjeta za razvoj ovih e, školjkaša. Ja bih e, na vašem mjestu istraživao nešto drugo. To je rekao i kolega Afronte. E, zanima me do koje mjere ovaj način izlova uništava stanište i činjenicu da danas postoji očito velika smrtnost e, kućica. E, ribari na taj dio Jadranskog mora gledaju kao na marikulturu i trebali bi stoga posvetiti e, veliku pažnju tom staništu i morskom dnu, zato što Jadransko more vam je kao malo veća kada i stoga treba biti oprezan. A što se tiče Turske i veličine od 17 mm, mislim da je to malo e, izmišljeno, a ne e, i da to nisu rezultati ozbiljnog znanstvenog istraživanja. Eto, to je ono što mene brine. Mm, ja sam, ja bih bio poprilično stroži prema ovim drugim vrijednostima. No naravno moramo uključiti i dakle i one koji rade u sektoru i one koji moraju zaštititi sektor jer jedino ćemo na taj način e, postići važne ciljeve. Hvala sada gospodin Milan Mon. Hvala, najprije bih zahvalio gospođi Mosteiro na ovom vrlo interesantnom predstavljanju e, ovog ovako zanimljivog svijeta. Sjećam se da smo prošle godine s izaslanstvom ovog e, odbora išli na Expo u Milano i sastali smo se sa predstavnicima ribarskog sektora iz Italije. I razgovarao sam s njima, e, oni su se žalili upravo na dimenzije na ograničenja za dimenziju za tu dakle e, kućice i htjeli su da tih 25 mm padne na 22 zato što nije, produktivnost nije bila dovoljno velika. I sad zanima me kako se, kako to možemo uskladiti, dakle smanjiti dimenziju, a istovremeno povećati proizvodnju. I to je pitanje za gospođu Mosteiro. Što se onda događa u Turskoj. Tamo je minimalna ulovna veličina 17. A na toj dimenziji e, kućice ne dostižu svoju spolnu zrelost za e, reprodukciju. Kako to onda funkcionira u Turskoj? Tamo će one potpuno nestati. I još sam shvatio da postoji jedan način da riješimo tu nisku produktivnost, a to je taj određeni način proizvodnje. Mm, koristimo ga i u Galiciji. Ali zanima me što će se dogoditi u Turskoj ako se nastavi s ovom politikom da se e, smanji e, minimalna ulovna e, veličina. To jest da održe tako nisku ulovnu veličinu od 17 mm. Hvala. Y a-t-il d'autres demandes de, de parole Il n'y en a pas. E, da li je netko drugi zatražio riječ? Ne. Onda tra, odmah dajem riječ ponovno gospođi mostero ili gospodinu Skarceli ako žele uzeti riječ. breve ne rispondere. Allora, riguardo la prima domanda del... Hvala, ja ću odgovoriti na prvo pitanje gospodina Lafrontea. Dakle, naša studija bila studija koja je zapravo okupila sve bibliografske e, podatke koje smo imali na raspolaganju. A studija ministarstva bila je dakle osim te analize, e, ministarstvo je provodilo i simulacije što će se dogoditi u fazama u kojima e, bi se dimenzija smanjila. Na stranici 49 ovog izvještaja mi e, tu navodimo upravo zaključke studije iz ministarstva i tu stoji dakle kod ovih simulacija elementi za smanjenje moraju biti uravnoteženi sa negativnim elementima i to je ono biološkog faktora. I budući dakle da ni jedan od ta dva elementa ne Tako da ja mislim da ministarstvo nije za smanjenje, već e, studija ministarstva e, prikazuje simulaciju u kojoj e, dakle se vidi ako dođe do smanjenja da to može doći, dovesti do pozitivnih i do negativnih učinaka. mi kažemo da se ne preporučuje smanjiti minimalnu ulovnu veličinu, zato što ako pogledamo podatke, dakle od proizvodnje od 100 tisuća tona, došli smo na 14 tisuća. Tako da očito je da stok pati. No prema logici, prema najboljim praksama održivosti, prema e, smjernicama, smanjenje ulovne veličine nije predostrožni pristup, tako da bi to zapravo išlo, e, to bi bilo suprotno i europskim e, politikama koje su se do sada provodile. Vrijeme obnavljanja populacije. E, ne, pardon, obnavljanja morskog dna. O tome postoje, postoji nekoliko studija. I da, Jadransko more je poluzatvoreni bazen, stoga mm, može se na to gledati kao na nekakvu vrstu marikulture. I postoje brojne studije koje tvrde da postoji visoka razina obnove staništa i ocjena ST Stecfa iz 2010. kaže da stok kućica je zapravo poluprirodan. Poluprirodan zato što se nalazi u području koji ima takve karakteristike i zato nema, e, taj odgovor nije potpuno prirodan. No, treba voditi računa da to opet nije stok iz akvakulture. Dakle, te aktivnosti obnove populacije koje se mogu napraviti i to rade e, ribari to nije baš prava marikultura zato što ribari mogu dakle posijati da tako kažem te školjke e, u staništa koja i nisu prirodna stan, potpuno prirodna staništa za kućice. U Turskoj e, je glavno područje odakle dolaze školjke Crno more. I oni imaju ovako nisku ulovnu veličinu to um, dakle može ovisiti o tome da, da je to nekakav drugačiji stok, da su tu drugačije e, drugačiji okolišni uvjeti, da je to možda more koje je očito produktivnije za ovakve organizme. Tako da eto ta njihova minimalna ulovna veličina za sada funkcionira. Što se tiče biologije, smanjenje za 3 mm minimalne ulovne veličine može kratkoročno riješiti probleme sektora, ali s druge strane može stvoriti e, velike opasnosti dugoročno gledano. Moglo bi doći do potpunog nestanka te e, stoka. I evo ja bih još nešto dodala da odgovorim gospodinu Miljanu. Kako ja to vidim, u Turskoj je proizvodnja u ovim e, trenucima vrlo visoka, oko 80 tisuća tona 2012. Nekad je te podatke imala Italija u dobrim vremenima kad, smo kad je Italija proizvodila oko 100 tisuća tona. U međuvremenu talijanska proizvodnja je dramatično pala, isto se može dogoditi i u Turskoj. No eto, zbog eto, dobrih okolišnih e, uvjeta, za sada to još uvijek e, funkcionira. I kao što je kolega objasnio, na Crnom moru se minimalna ulovna veličina razliku od one u Jadranu. Niste mi prije e, dali vremena da vam izložim zaključke, tako da ću to učiniti sada. Mi stvarno smatramo e, da ovo treba malo pomnije pratiti i napraviti više studija o tome kako okoliš e, utječe na biološke parametre, a isto tako i kako upravljačke mjere utječu na to. Ako se smanje ribolovni napori, to bi trebalo dovesti do um, pozitivnih učinaka u sljedećim e, godinama. Ja sam u proteklih nekoliko godina radila u FAU, upravo na temi nezakonitog e, ribolova, tako da sam dosta mm, usmjerena na kontrolu i na ispunjavanje provedbenih mjera. Imamo jako puno znanstvenih studija, no trebamo ih još. Imamo i jako puno mjera za upravljanje. No, ja prvenstveno smatram da nedostaje kontrola provedbe tih mjera na tržištima. E, isto tako da se ne izlovljavaju e, nezakonitom flotom, zatim nedostaje kontrola o ribolovnoj opremi, to je salatu, i e, lovostajima, to je poštivanje lovostaja. Tako da da, mnogo se radi, ali na kraju bojim se da nemamo dosta dovoljno inspekcija. I kao što je rekao kolega, korištenje sjetve Mm, školjkaša, to se mora koristiti u pogodnim e, područjima, ali i o tome trebamo studije, zato što u ovom trenutku čini mi se da to ribari rade kako, kako se njima čini mm, i to može imati pozitivne učinke, ali mnogo puta i ne mora. Zato što bi ipak trebalo napraviti konkretne studije o konkretnim e, okolišnim parametrima. Italija je nekada proizvodila stotinu tisuća tona i mislim da ako bismo provodili točne mjere da bismo se mogli vratiti na te brojke. Hvala vam. Merci, euh, merci. Euh. Hvala, gospođo Mosteiro i gospodine Skarcela na ovim e, odgovorima koje ste nam dali. I sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Zahvaljujem vam još jednom. Radi se o prezentaciju resornog odjela o socijalnim i gospodarskim učincima sustava kaznenih bodova. Naš odbor je zatražio od resornog odjela studiju o ovoj temi, znači socijalno-ekonomski e, učinci sustava kaznenih bodova. Ta studija je bila realizirana Znači, kabinet Blomeja Resanci razira ovu studiju. Dobro ih ovdje već poznajemo. Dobit ćete ovu studiju e, preko vaše elektroničke pošte, a sada imate isto tako papirnatu verziju studija da informacije vezano znači uz socijalno-ekonomsko u socioekonomski učinak sustava kaznenih bodova, posebno što se tiče različitih semenata flote, te također analizira transparentnost e, pravila i isto tako provedbe ovog sustava. Želim e, dobrodošlicu gospodinu Majku Bekeu koji ima 15 minuta kako bi nam e, prezentirao ovu studiju. Nakon toga ćemo imati razmjenu mišljenja i stajališta. Gospodo i Gospodo Talijani, molim vas. Hvala što ste mi dali mogućnost da vam prezentirala ovu e, znači, studiju koja nosi naziv socijalni gospodarski učinci sustava kaznenih bodova. Znači prije svega ću imati uvod, znači metodologije i ciljeva, nakon toga ću vam dati pregled, znači ovog deskriptivnog dijela studije i nakon toga ću vam prezentirati neke od e, naših e, znači, zaključaka što se tiče same procjene i također preporuka. Biti ću e, kratak, pokušat ću biti kratak budući da ste već i jučer i danas puno govorili o sustavu kontrola. Također bi danas želio govoriti o različitim, o jednom drugom elementu koji su kazne sankcije. Znači, cilj ove studije je bio zapravo procjena utjecaja na radne uvjete, isto tako različite analize prema veličini broda i ribolova. Mi smo željeli osobama ko odlučuju dati zapravo e, procjene izazova implementacije ovog sustava, te također pristupnost e, i transparentnost samih pravila. Mi smo znači od e, kolovoza, na početka kolova za 2015. do kraja listopada 2015. smo provodili ovu studiju. i Imali smo znači pitanja vezano uz znači e, e, implementaciju te također procjenu učinka ovog e, sustava. Mi smo počeli zapravo sa ovom notom briefinga Europskog parlamenta 2014. godine vezano uz postupke prilikom kršenja u okviru zajedničke ribarstvene politike. Ta e, briefing, no, znači bilješka o briefingu također se može naći na sajtu. Imali smo također i studije, intervjue dionika koje smo izabrali iz e, znači, znanstvenog okružja, iz univerzitetskog miljeja, te također iz privatnog i javnog sektora. E, te također smo imali i udruge e, industrije u Europi. Pokušat ću znači ovaj opisni dio malo skratiti, no mislim da je on važan budući da kontekst u kojem operira sustav kaznenih bodova se ne može u potpunosti odijeliti od e, zajedničke ribarstvene politike i načina na koji ona funkcionira. Cilj zajedničke ribarstvene politike je zapravo da ima na neki način uravnoteženost kako bi se e, po, na neki način izbjeglo e, prekapacitiranje same flote Imamo cijeli niz e, instrumenata i nemamo zapravo rješenja koja će onda odgovarati svima. Imamo također i e, output i input kontrole, znači same ulove, ograničenja što se tiče samih flota, imamo također i upravljanje e, samim ribolovom, imamo na primjer E, tehničke mjere koje se usmjeravaju na same alate, imamo samo regulaciju, međunarodnu suradnju, te također druge kontrole kao što je na primjer VMS, sustav za nadgledanje e, i monitoring flota. Imamo cijeli niz izazova u Europi mi smo razgovarali sa e, dionicima koji iz različitih motrišta zapravo promatraju ovu temu. Imamo različite pristupe što se tiče samog upravljanja. Imamo cijeli niz seta samih politika, a možemo reći da postoji fleksibilnost u tom pristupu, europski e, sustav to omogućuje. Znači imamo te načela koja su sadržana u okviru uredbe o kontrolama gdje će se govori o tome da će se e, uvesti tehničke i financijske mjere koje su potrebne u tom smislu. E, tu se provode inspekcije, te također u tom smislu se trebaju udružiti napori i također moramo imati koordinaciju napora sa Europskom agencijom za kontrolu e, ribarstva. Imamo u svakom slučaju e, kontrole kojima se onda detektiraju kršenja i to nam omogućuje da vidimo koja je zapravo vjerojatnost da se određena kršenja E, pojave i na kojim područjima, na primjer u, e, okviru ove obveze samog iskrcaja. Kad pogledamo e, znači provedbu, onda je na državama članicama. A zajednička ribarstvena politika traži da se to napravi na najbolji način, učinkovit i u skladu sa pravilima. Imamo što se tiče kaznenih e, sankcija, imamo e, sankcija, imamo znači e, države članice koje o tome odlučuju. Imamo također i diferencijaciju samih sankcija Možemo reći e, da je zapravo ovaj sustav kazanih e, bodova bio ustanovljen kako bi se ustanovila jedna, jedan zajednički temelj i e, usklađivanje sustava na europskoj razini. Ono što je nama važno da zapravo sankcioniramo one koji e, konstantno krže zakon, no isto tako da se riješe probleme na područjima gdje imaju lošu zapravo provedbu zakona. I, e, imamo različita kršenja koja se tiču znači različitih područja ribarstva, imamo tehničke mjere, e, prostorne mjere, input, output i tako dalje. E, znači 2012. imali smo zahtjev da se uvedu ove pravne mjere te također da se uspostavi upravni okvir koji bi time upravljao. Danas, 2016. godine, vidimo da bi taj sustav trebao biti operativan već nekoliko godina i pokušali smo vidjeti da li E, neki ciljevi kao nediskriminacija su postignuti ili ne. Imali smo feedback od različitih dionika u tom smislu i vidimo da što se tiče industrije, onda imamo dvojbe i zabrinutosti što se tiče utjecaja ovog sustava kaznenih bodova i samih e, sankcija. Kad govorimo o vjerojatnosti, onda dionici podržavaju tu mogućnost usklaživanja sankcija kazni, ali ono e, što zapravo žele da se na neki način poveća vjerojatnost efektivnog e, sankcioniranja. E, znači sankcioniranje e, plovila znači da bi i države zastave trebale pratiti provedbu samih kazni, a možemo reći da ovo prenošenje kvota također predstavlja problem. Isto smo tako identificirali e, znači rizike da se sankcijama mogu dotaknuti isto tako brodovi koji imaju različite kvote kad govorimo o utjecaju sankcija, vidjeli smo da dionici industrije, da su mali brodovi zapravo disproporcionalno e, pogođeni ovim davanjem samih e, licencija. Velike korporacije mogu pokriti takve gubitke, a imamo također i zabrinutosti što se tiče sekundarnih e, učinaka ovog sustava kaznenih bodova na same e, brodove, no isto tako i na javno financiranje. E, što se tiče država članica, one su govorile da se e, radi o različitim implementacijama pravila, isto tako i instrumenata, upravljač, upravljanja i različiti sustavi na nacionalnim razinama bi ovaj sustav kazanih bodova mogli dovesti u pitanje. Kad govorimo o međunarodnoj suradnji, posebno kad govorimo o znači, vlasništvu samog korisnika, onda možemo reći da je teško zapravo sankcionirati ovakva kršenja pravila ako imamo znači na primjer kršenje u e, znači e, državi A gdje imamo e, znači registrirano u državi B a vlasništvo je iz države C ono kad e, govorimo znači o malim brodovima koje posjeduju familije, e, sankcije se povećavaju, a države članice također su govorili o sistemskim specifičnim problemima, posebno što se tiče usklađenosti sustava sa kaznenim, e, zapravo sustavom kazni na nacionalnoj razini. Također imamo zapravo sustav koji je spor što se tiče samog kažnjavanja i sankcija. To sve skupa otežava samo funkcioniranje. Sa strane Europske komisije imamo znači ulogu komisije što se tiče provedbe kazni, a zapravo najveća poteškoća je u tome da je implementacija na razini država. E, inspekcije sa sobom automatski ne povlače same sankcije. Europska komisija u ovom trenutku procjenjuje Europskoj uniji, znači ovaj sustav kazni i sankcija i dobit ćemo rezultate ove godine. U našoj studiji smo si postavili pitanje da li ovaj e, cilj e, nediskriminacije sustava kazanih bodova je dostignut ili ne. I zapravo u tom smislu smo imali određene dvojbe. Postoje različite između implementacije na razini država članica i to zapravo isključuje već odmah na početku širu primjenu sustava kaznenih bodova i to zapravo vodi do toga da moramo analizirati situaciju individualno na razini država članica. Ono što trebamo napraviti je da identificiramo situaciju na razini država članica što se tiče ovog sustava kaznenih bodova. Imamo naravno velika očekivanja e, ovog sustava na, toj e, razini a možemo reći da nemamo također i strukturiranog, strukturirane analize što se tiče utjecaja ovog sustava jer se dionici prije svega bave provedbom. Naravno moramo uzeti u sustav da e, uzeti u obzir da je ovaj sustav tek nedavno stupio na snagu te da se provodi različito da imamo zapravo različitu dinamiku provođenja. No vidjeli smo zapravo da je postoji manjak pristupa informacijama posebno kad e, govorimo o primjenima, e, primjeni samog sustava kaznenih bodova i specifičnosti samih sustava. Ono što manjka je jasna metodologija, no isto tako referentne vrijednosti koji bi omogućile da mjerimo utjecaj ovog sustava kao e, znači konsekvencu smo gledali znači potencijalne utjecaje sustava kaznenog bodova, te smo trebali u svakom slučaju imati i rizi, analize rizika, te također planiranje kontrole i to bi nam omogućilo da imamo pristup zapravo sustavu e, organiziranja samih inspekcija. O tome smo jučer govorili, no isto tako i e, informacija o ciljenim vrstama, gdje bismo onda mogli diferencirati samu situaciju no iz ovih e, podataka teško izveći neke e, jasne zaključce, e, zaključke jer zapravo to nije u nadležnosti zapravo Europske agencije za kontrole ribarstva i imamo zapravo u Mediteranu na primjer veliku flotu malih brodova i ovi zajednički e, planovi za provedu pokrivaju cijeli niz različitih e, vrsta riba. Imamo cijeli niz e, načela E, zajedničke e, ribarstvene politike, no kad govorimo o transparentnosti ovog sustava, e, ona je vrlo slaba. Imamo znači informacije na nacionalnim sajtovima, internetskim stranicama, no informacija je zapravo loše kvalitete. I uključuje znači način na koje se dodjeljuju ti kazneni bodovi u državama članicama, no vidi se da postoji cijeli niz problema što se tiče same provedbe. Kad vidimo kako sustav e, funkcionira, onda se postavlja cijeli niz relevantnih pitanja i problema. Nije nam jasno tko ima pristup e, informacijama, da li e, se informacije promatraju i e, imamo svakodnevni monitoring informacija, da li se to može povezati s nekim drugim informacijama i podacima, na primjer šema subsidijarnosti. Također ne znamo na koji način se za velike brodove uvodi ovaj sustav E, ono, to je područje gdje će zapravo harmonizacija biti e, teška, budući da imamo zapravo diskrecijsko pravo država članica. Kad govorimo, znači, Utjecaj e, znači, ovog sustava na takve masters, masters brodove je nešto što se u svakom slučaju mora analizirati. Imamo sad za, završni fail, imamo cijeli niz preporuka što se tiče provedbe. Također e, imamo i e, neke preporuke u ovoj briefing bilješci 2014. godine i to je još uvijek e, važeće. Ono što mi preporučujemo da se zapravo učinkovitost i utjecaj ovog sustava upiše u širi sustav uredbe o kontrolama posebno uzimajući u obzir da učinkovitost ovisi o funkcioniranju samog e, sustava imamo različite alate u tom smislu. Kako smo bolje razumjeli e, te instrumente moramo imati više vremena te moramo dobro promatrati i imati više vremena promatrati na koji način se ti instrumenti provode u e, državama članicama. Tada bismo prepolučili promociju da države članice periodnično e, znači procjenjuju znači ovaj sustav e, u sankcija u okviru zajedničke ribarstvene politike, posebno ovog sustava kaznenih bodova, te također zagovaramo jedinstvenu e, primjenu u svim državama članicama. E, moramo reći da to u svakom slučaju ovaj sustav kaznenih bodova također bi trebao biti uveden u sustav na koji funkcionira uredba o kaznenim e, bodovima, zapravo uredbu o e, kontrolama. Mi bismo željeli zaključiti na sljedeći način. Želimo uključiti znači Europsku agenciju za ribarstvo kako bismo ojačali samu suradnju što se tiče sankcija. To je također želimo promovirati na nacionalnoj razini suradnju između znači inspekcijskih i e, službi koje provode e, sankcije. To je izuzetno relevantno kako bismo promovirali sustav te kako bismo uskladili sustav e, do, znači e, kazni za, e, za kršenja pravila. Evo, hvala, to je sve što sam želio reći. Hvala Mike. Zahvaljujem vam na ovoj prezentaciji. Vrlo je interesantna ova studija i podiže cijeli niz pitanja. Što se tiče reforme uredbe o kontrolama, imamo četiri točke e, koje smo e, znači zabilježili. Ovaj sustav kazanih bodova je dobro prihvaćen u svijetu ribarstva, ali još uvijek ne možemo e, detaljno govoriti o socijalno-ekonomskim učincima. Ono moramo, što moramo uzeti u obzir također i e, na neki način ograničenja malog ribarstva kad e, govorimo znači o diskriminacijama, onda se u okviru provođenja ovog sustava kaznenih bodova na, e, na razini država članica može se stvoriti e, određene diskriminacije i usklađivanje sankcija, ja smatram da to treba biti prioritet, politički prioritet, znači usklađivanje samih sankcija u okviru revizije uredbe o kontrolama. Određene sankcije su također se vide kao disproporcionirane, znači da ne odgovaraju zapravo samoj prirodi kršenja. Možemo reći da kad se prodaje brod, onda imamo zapravo jedan sustav gdje se prenosi licence i onda zapravo e, mladi e, mladi ribari imaju problema sa kupovanje tih licenaca koje bi, licenci koje bi željeli kupovati, ali po povoljnijoj cijeni. E, taj sustav je u svakom slučaju e, sustav koji predstavlja određene probleme za neke, no e, sada ću dati riječ gospodinu Matu koji predstavlja EPP. Izvolite. Hvala, evo vrlo kratko. Vidim da su ostali zastupnici strašno entuzijaz, entuzijastični tako da ću se ograničiti samo na jedan kratak komentar. Nisam dugo vidio uh, jedan tako kritičan izvještaj o učinkovitosti ovog sustava. Jedini element koji, pozitivan kojeg sam ja čuo jest da je kazneni sustav dobra ideja, a dalje od toga sve ostalo bila kritika. I očito je da ne funkcionira kako treba. Govorio je o usklađivanju sustava, da nedostaju podaci, učinak različitih kazni na velike na male. Očito je dakle da ne postoji e, isti učinak na sve zemlje članice. Zatim uvijek naravno postoji diskriminacija, ali opet onda zapravo uvijek se govori o tome da ne smije biti diskriminacija, ali onda u praksi vidimo da uvijek diskriminacije itekako ima. Niti uz preporuke ja ne vidim nikakvu nadu da će ovdje biti bolje. Ako ćemo sad sve mijenjati, onda bismo morali e, dosta toga mijenjati i e, to bi bilo dobro, zemlje članice bi to prihvatila i čini mi se da ta dobra ideja samog kaznenog sustava možda i nije tako dobra. Dakle, moram reći svoju sumnju. Vidim da zemljama članicama se ne sviđa provoditi kontrole niti razmjenjivati informacije, a onda ovakvi sustavi nemaju e, smisla. ako se ne dovodi e, ako to onda ne dovodi do e, suspenzija ukida, privremenih ukidanja ili potpunog ukidanja dozvola. Ja nisam naravno pročitao cijeli izvještaj, ali iz ovoga što sam od vas čuo e, ne vidim baš da ovo ima smisla, ali hvala vam svejedno. Hvala Gabriel. Mike, želite li vi možda nešto odgovoriti na ova pitanja? A Ernesto, ti želiš nešto riječi? ova tema te u svakom slučaju zanima. Hvala. Baš kao što je rekao Mike, komisija u ovom trenutku radi procjenu provedbe e, sustava kaznenih bodova. I toj procjeni komisija pridaje ogromnu važnost. Ta je procjena dio razvoja prvih pet godina provedbe uredbe o e, sustavu kontrole. Kada budemo objavili našu procjenu, o kaznenim bodovima, to će imati i tekakvu važnost. Mm, dopustite mi da vam sada ipak ne kažem još rezultate, jer još uvijek nisu definitivni, a ova je tema vrlo važna i vrlo osjetljiva, a mi ne želimo unaprijed davati ništa što nije e, konačno. No, ipak mogu reći da je očito da kazneni bodovi nisu u potpunosti usklađeni. Niti kriteriji zbog kojih će zemlja članica odlučiti da je prekršaj ozbiljan. Evo tu nema usklađivanja. A to nije bilo usklađivanja zato što su to tako željele zemlje članice. E, ured je uredba usvojena 2009. kada još uvijek nismo imali postupak svodlučivanja Tako da smo u zakonodavstvu bili Mm, išli smo onoliko daleko koliko su nam dopustile zemlje članice u vijeću. Sada smo u postupku, sada imamo postupak suodlučivanja, suodlučivanja i ovo je tema od iznimne političke važnosti jer kad u vijeću pređemo dakle na ovu temu, a sada na to moramo u okviru postupka suodlučivanja, vidjet ćemo koliko ćemo moći napredovati. Mm, imamo određena ograničenja u uredbi, to da, i ulažemo puno napora u usklađivanje možda ne nacionalnih zakonodavstava, ali onda barem praksi. Radili i možda nismo uspjeli uskladiti svugdje primarne zakone, ali praksu u praksi napredujemo i ja mislim da smo to najbolje postigli eh, kad je riječ o provedbi FEAMPA dakle strukturne uredbe. To znači da korisnici kojima su oduzeti bodovi ne mogu dobiti strukturne fondove. U tom smo kontekstu napravili stvarno velik napor i uskladili propise, a sve to u cilju definiranja da strukturni fondovi ne budu, e, da se kroz njih ne provodi diskriminacija zbog različitih standarda koje zemlje članice provode. I želim ponoviti, ovo je tema koja je jako bitna za komisiju, zbog niza razloga. Ne samo zbog toga <laughs> kako bismo stvorili e, jednake uvjete za sve, već i kako bismo osigurali da provedba strukturne e, uredbe bude pravedna i naravno da se u sve to uključi i nezakonit ribolov. E, komisija stavlja veliki naglasak u pregovorima s trećim zemljama na nezakonit ribolov i traži se od trećih zemalja da imaju učinkovit kazneni sustav. I naravno da e, komisija ne može tražiti od treće zemlje e, nešto što e, ni naše zemlje članice ne čine kako treba. Tako da ovo je tema od ogromne važnosti za komisiju. Imaćemo još prilika o tome razgovarati i bit će nam zadovoljstvo analizirati kakve napretke možemo učiniti E, u okviru granica koje su nam definirali e, ugovori. Hvala vam. Merci Ernesto Hvala Ernesto na ovim preciziranjima. Što se tiče samog odbora, Mike, želiš li možda tim dati neke primjedbe? Thank you for, for the feedback. Hvala, hvala na ovim povratnim informacijama. Mislim da je doista od ključne važnosti e, i cijelo izvješće je kritično usmjereno, ali preporuke bi trebale dolaziti od onih koji će zapravo raditi na ovim sistemima, koji će se time baviti, tako da kako bi se promicalo vlasništvo u tom smislu, doista je važno uključiti se u dijalog sa industrijom, sa civilnim društvom, sa svim dionicima, što je možda jedinstvena prilika e, da razmotrimo kako se baviti pitanjem kontrola, te da uključimo neke, neka ključna načela e, poput transparentnosti, poput sudjelovanja, u obliku dijaloga možda i odgovornosti, jer ono što smo zaključili jest da situacija sa nedostatkom transparentnosti pokazuje da je teško nositi se sa time kada stvari nisu kao ključna načela uključene u samom početku. Posljedice toga da doista imamo jednu mišavinu mjera kako bi se povećala transparentnost, ali to možda ne bi bio najbolji pristup u ovom smislu. I za kraj samo doista se radujem izvješću kako bi Europska komisija mogla dobiti bolji uvid u provedbu sistema kaznenih bodova i to je dobra prilika isto tako da se počne detaljnije istraživati mjerila i dalje metodologije. Hvala. Hvala majke. mi očekujemo strpljivo. Nemamo znači e, ništa pod osim ako gospodin Mato želi nešto reći. Sada krećemo kratko na točku 22, znači e, odobravanje, znači potvrđivanje preporuka koordinatora da odbor se slaže i dokument je usvojen. Mi smo, znači, došli do kraja našeg dnevnog reda. Danas imat ćemo naš sljedeći sastanak ovdje u Briselu 21.3. od 15 do 18.30 i u utrak 22.3. od 9 do 12.30 od 15 do 18.30. Zahvaljujem svim kolegama, prevoditeljima i vidimo se na sljedećem sastanku.